vjeran toj zakletvi i braniti prava e, poljskih građana. I meni je to doista prikazalo e, kakve, kakav narod moramo štititi u ovakvim situacijama. Riječ je o ljudima koji brane vladavinu prava, koji brane naše demokracije i oni su kamen temeljac naših demokracija i našeg sustava, a svi mi imamo koristi od toga suci, e, pravnici, oni su zapravo temelj tripartitnog sustava i treba ih zaštititi jer to znači da istovremeno štitimo razdiobu vlasti i na koncu vlastitu demokraciju. Kao što smo čuli, ono što se događa u Poljskoj proteklih godina jest jedna organizirana kampanja e, protiv upravo tih ljudi i povjerenica je ispomenula e, najnovija zbivanja. Europski parlament i druge institucije sada su poduzele korake kako bi obranile e, građane u Poljskoj i vladavinu prava, ali po meni postupak iz članka 7 često kasni, nije dovoljno fleksibilan i e, ne suzbija dovoljno te napade koji se događaju. Dakle, potrebno je imati holističku viziju i mehanizam vladavine prava koji se sada predlaže jedan je od instrumenata koji nam je potreban zajedno sa proračunskim mjerama što će pomoći ovim ljudima i nevladinim organizacijama da zajedno surađuju. Nadam se da će Hrvatsko predsjedništvo doista slijediti primjer finskog predsjedništva i doista se zauzeti za vladavinu prava. Ali budite uvjereni, što god se dogodilo, ovaj parlament i dalje će se zauzimati za vladavinu prava, prava i demokraciju u Europi. Hvala. Hvala vam. A sada rećemo gospodin Madison. Hvala vam lijepa. Govorit ću estonski. Prvo želim poželjeti sve najbolje poljskim kolegama, želim im puno snage. A prethodnim kolegama želim reći da, dakle rekli ste da ste razgovarali sa poljskim sucima koji je rekao da se zakleo da će štititi neovisnost pravosuđa. Mislim da je on to, tu zakletu dao u, za vrijeme Sovjetskog saveza kada je Poljska bila pod okupacijom Sovjetskog saveza, jer temeljem novog zakonodavstva njega se ne može otpustiti. Dakle, on nije radio za Poljsku, već je radio za komunistički režim. Mogli, može se reći da je to sramotno, ali možete znati kakva je povijest. Prije tri mjeseca održali su se izbori u Poljskoj i e, 43% Poljaka podržalo je konzervativnu stranku. To je činjenica. Oni imaju snažan mandat e, za provođenje reformi. I treće, ako je riječ o vladavini prava i vrijednostima, onda zaključno želim reći i nemojte me prekidati, molim vas, možete se kasnije javiti za riječ. Kada je riječ o vrijednostima, dakle, već smo održali raspravu o drugom svjetskom ratu. I brojni govornici su rekli nešto što ide u prilog crvenoj armiji, kako je ona spasila svijet. Je li to u skladu s europskim vrijednostima koje toliko hvalite? Riječ je o režimu koji je ubio brojne e, Poljake. Dakle, jesu li to, e, je li to u skladu s europskim vrijednostima? Razmislite o tome. Imamo plavi karton za vas. Prihvaćate li pitanje? Naravno. Izvolite. Hvala lijepa. Imao bih jedno pitanje. E, puno toga ste spomenuli. Mi ćemo razgovarati i o premijeru Babišu iz Češke E, ispada da je surađivao s komunistima prema jednoj sudskoj odluci, a sada je e, član Europskog vijeća i on je taj koji sudjeluje u raspravi o Poljskoj i Mađarskoj i zahvaljujući njemu e, ne ostvarujemo pomake što se tiče procedure. Što dalje očekujete? Gospodine Mendelson, izvolite mogu se kasnije javiti za plavi karton ili spontano javljanje za riječ. Ovo je dobra ideja, hvala što ste mi podsjetili na to. Gospođa Sidlo ima riječ. Izvolite. Gospodine predsjedatelju, povjereniče, dame i gospodo. Poljski sudovi slobodni su i neovisni. Poljska štiti vladavinu prava. Suci mogu prosvjedovati i nitko im to ne brani. Bilo tko tko tvrdi suprotno, običan je lažec. Svi poljski zastupnici, uključujući i suce u ovoj prostoriji, to vrlo dobro znaju. Prije četiri godine obilježili smo imali smo jednu obljetnicu i ja sam, meni je imao čast predstavljati Poljsku u raspravi koja se vodila upravo u ovoj vijećnici. Tada smo govorili o situaciji u pojskoj i o reformama i o svemu što je potrebno poduzeti. i o tome što je naša vlada odlučila poduzeti. U četiri godine od tada mi smo proveli niz socijalnih i administrativnih reformi, a poljski narod nam je ponovno poklonio povjerenje da formiramo vladu i nastavimo s reformama. U protekle četiri godine puno smo toga postigli, ali poljski narod sada želi da do kraja provedemo sve reforme koje smo obećali, a to uključuje i reformu pravosuđa. Jer pravosuđe je tu kako bi služilo narodu, a ne štitilo nekolicinu privilegiranih. U nekoliko navrata poljska vlada i ja osobno prije četiri godine u ovoj vijećnici objasnili smo zašto je potrebno provesti reformu pravosuđa. Poljsko pravosuđe nije reformirano tijekom procesa tranzicije i ono je bilo jedan relikt komunističke države. Komisija to dobro zna, vi to dobro znate. Svi vi u Europskom parlamentu i upravo zato smo odlučili da se te reforme pravosuđa moraju provesti. One su u skladu s poljskim ustavom i u skladu su s europskim zakonodavstvom i u skladu su s voljom poljskog naroda. Mi smo oduvijek bili otvoreni za dijalog i oduvijek smo bili otvoreni za e, sve upite e, koji se tiču pojašnjavanja, ali kako, bismo, kako biste imali dijalog potrebne su dvije strane, a meni se čini da druga strana, odnosno komisija i parlament, ne žele uspostaviti, ne žele održati. Poštovana kolegice, zahvaljujem. Sada bih vas molio da poštujete pravila koja je postavio prethodni predsjednik koji je sjedio na mome mjestu. Pogovorniku jedan plavi karton. A plavi karton ne može dobiti onaj je se nalazi na popisu govornika. a to se odnosi i na gospodina Cikorskog koji sada želi postaviti pitanje. Izvolite. Hvala. Premijer je rekao da sve što se događa u Poljskoj jest u skladu s Ustavom. Ne znamo je li to istina, jer e, kolegica zapravo Šidlo nije objavila e, odluke Poljskog ustavnog suda, a sve se svodi na to. To je zapravo bio početak kršenja vladavine prava u Poljskoj. I gospođa Šidlo nije objektivna. primjerice i ona je sama e, dio brojnih postupaka, čak njih 26. Moram vam reći da plavi karton služi tome da postavite pitanje, a ne da sudjelujete u raspravi. Žao mi je zbog toga. Sada je na redu sljedeći zastupnik, gospodin Arvanitis. Nećete dobiti odgovor jer ovo nije bilo pitanje. Ili ćemo čuti. To nije bilo pitanje i osim toga to je bila laž. Ja mogu tužiti gospodina zastupnika jer ne vode se nikakvi sudski postupci protiv mene. Dakle, molim vas da to dobro razumijete. Vi ste jedan običan lažljivac i ne biste uopće trebali imati mandat, odnosno biti zastupnik Europskog parlamenta. Uvažena kolegice, lijepo vas molim da e, vodite računa o e, retorici i o razini rasprave Tema rasprave je vladavina prava. Uvodno izlaganje već smo čuli od gospođe povjerenice. E, sljedeći je na redu zastupnik Halicki. Izvolite. Hvala lijepa. dolazim iz redova GUE i zelenih. Dosta smo suzdržani, ali zapravo imali smo dosta gorka iskustva što se tiče programa štednje. Međutim, u pogledu Poljske slažem se sa zaključcima izvješća koje se ne odnosi samo na pravosuđe, nego na sva temeljna prava e, koja su trenutačno ugrožena od samog početka to je bilo stajalište našeg kluba i e, cijelog naprednog spektra. U Poljskoj je situacija takva da je sudbena vlast podređena zakonodavnoj. Neovisno sudova je ugrožena, o tome je danas bilo riječi. E, zapravo se e, sprečavaju čak e, i prethodna pitanja Europskom sudu. Dakle, situacija je doista zabrinjavajuća. Suci izlaze na ulicu. Ovdje govorimo o slobodi medija, slobodi okupljanja, e, pravima e, žena i muškaraca, jednakosti, radnicima, onda imamo ovakve rizike. Mi ne želimo obskurnu Europu i e, zato trebamo pružiti potporu sucima. Zahvaljujem. Ispričavam se e, što sam zbog plavog kortona već bio otišao korak e, dalje. Jer nakon što smo čuli govornike iz redova klubova, prelazimo sada na pojedine zastupnike. Sada je na redu zastupnik Halicki. Jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa. Ono što je bitno je pravo. E, zakone i ustav treba poštivati. Niti jedna stranka koja je na vlasti, niti vladajuća koalicija nema pravo kršiti zakone. Ova rasprava je rasprava o Europskoj uniji i vladavini prava, ne samo o Poljskoj. Ne može se dopustiti da E, poljski suci e, budu pozvani pred stegovni sud zato što poštuju zakone. I upravo zato treba nešto poduzeti. I zahvaljujem komisiji na tome. Kao voditelj poljske delegacije naravno moram reći da se mi zalažemo za usvajanje rezolucije čiji je cilj jačanje vladavine prava jer bez vladavine prava nema slobode. Zahvaljujem. Prihvaćate li plavi kart? ton od zastupnika Jakija. E, ne, zastupnik Jaki je na popisu govornika Ivan također. Tako da ne možete postaviti pitanja. E, sada je na redu zastupnica Spurek. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. E, danas e, možemo svjedočiti ovom e, karnevalu što se tiče urušavanja prava sudbene vlasti. Riječ je o uništavanju uloge Ustavnog suda ugrožavanju uloge sudbenog vijeća, a sada se predlaže donošenje zakona kojim bi se još više ograničila neovisnost sudaca. Nedvojbeno je da sve ove izmjene predstavljaju jasnu povredu vladavine prava. Jako mi je žao što mjere koje do sada je poduzelo civilno društvo, prosvjedi sudaca i samo aktiviranje postupka prema članku 7. do sada nisu bili dovoljni. Upravo zato došao je trenutak da krenemo i korak dalje. E, potrebno je obustaviti e, djelovanje disciplinskog vijeća e, Vrhovnog suda. Krajnji je trenutak da konačno dođe do opoštivanja temeljnih odredbi o vladavini prava. Hvala. Zahvaljujem zastupnica Sofija Intveld. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kao prvo zahvaljujem Europskoj komisiji na odlučnosti i odlučnoj intervenciji. E, međutim, što se tiče poljskih kolega iz ECR-a, moram reći da vi opravdavate čistku u pravosuđu tako što govorite o komunizmu. E, to prošlo je od toga već 30 godina, neki od sudaca su dosta mladi, ali ne samo to, nego neki iz vašeg kluba, recimo Nizozemskog foruma demokracije, koriste istu retoriku u mojoj zemlji e, kako bi napali suce, a kod nas nikad nije postojao komunizam. Dakle, to je čisto proizvoljni pristup kako biste napadali sudstvo. Osim toga, radite na uštrb interesa svojih ljudi. Poljaci su zapravo najviše proeuropski orijentirani u cijeloj Europi, ali ako ne priznajete Europsku komisiju, autoritet Europskog suda, odluke ovog doma ili europske ugovore, onda zapravo govorimo o izlasku Poljske iz Europske unije. Jeste li to rekli svojim biračima prije izlaska na izbore ili ste im lagali? I zato molim vas da počnete poštivati europske vrijednosti kako bi Poljska eh, za sačuvala čvrsto mjesto u središtu Europske unije. Hvala. E, zastupnice Infeld, prihvaćate li e, plavi karton od zastupnice Zalevske? Da. U redu, e, zastupnica Zalevska, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Draga gospođo Intveld, e, vi pojma nemate o čemu govorite. E, možete li nam dati neki primjere, takozvane čistke među sucima u Poljskoj? Možete li navesti neke primjere nepoštivanja europskog prava? Da, Poljaci vole Europsku uniju i oni žele promjene u sudstvu. Molim vas, iznesite primjere. I e, molim vas, nemojte tu citirati neke naslove, nego navedite konkretne primjere. Zastupnica Infeld, izvolite. E, draga kolegice, ne, ne morate uzimati ono što sam rekla zdravo za gotovo. Možete saslušati poljske suce koji tu sjede gore na galeriji. Ako ne želite čuti glas sudaca koji su posegnuli e, prisegnuli e, zakletvu na poljski ustav, e, onda biste mogli poslušati odluku Europskog suda. A ako ne poštujete odluke Europskog suda, onda ne možete biti članovi Europske unije. Hvala lijepa. E, na redu je zastupnica Strik. Hvala lijepa. Prošli tjedan suci iz eh, preko 20 europskih zemalja okupili su se u Varšavi kako bi pružili potporu poljskim sucima u borbi za neovisno sudstva. Dobili su potporu mnogih eh, građana koji zahtijevaju djelovanje Europske unije. Eh, podržavamo zahtjeve Europskom sudu da donese privremenu mjeru i pruži potporu sucima u odnosu na stegovno vijeće. Međutim, ovaj postupak povezan je samo s jednom prijetnjom i ugrozom vladavine prava u Poljskoj. I suci i mnogi drugi govore o opasnostima ovakvih reformi, međutim šefovi država i vlada i dalje šute. Ne postoje preporuke poljskoj vladi, ne održavaju se saslušanja, niti se poduzimaju pravne mjere kao što su međudržavne pritužbe. To su sve mjere koje vijeće može donijeti i to ne jednoglasno i zato imam vrlo jednostavno pitanje za šefove država i vlada. Koliko daleko treba ići Poljska prije nego što aktivno stanete u obranu europskih vrijednosti? Hvala. Hvala lijepa. Prihvaćate li plavi karton? Prihvaćam. E, broj 177. Izvolite. Pitanje. Hvala lijepa, dame i gospodo. Ne bih želio da mislite da se ovdje vodi poljsko-poljski rat. Tako da neću uputiti ono što govorim kolegama iz nam nego svim drugima. Gdje ste bili kada su svi oni koji su bili članovi vlade poduzimali intervencije u tajnoj službi, u novinama i medijskim kućama. Gdje ste tada bili? Hvala lijepa. Još jednom bih želio istaknuti da mi svi sjedimo ovdje kako bismo razgovarali o izjavama vijeća i komisije o postupcima prema članku 7. Europskog ugovora. Podloga za raspravu je izvješće komisije. I e, taj dokument sadrži određene činjenice o kojima mi sada ovdje raspravljamo. I e, sada bismo trebali dobiti odgovor na pitanje koje je postavio kolega, nakon toga nastavljamo s raspravom. Hvala lijepa. Ne mogu dati odgovor na ovo pitanje zato što je to potpuno proizvoljno pitanje. Ono o čemu ovdje razgovaramo su prijetnje vladavini prava u Poljskoj. Prava demokracija, priznaje trodiobu vlasti i mjere i sustav kontrole i nadzora koji su potrebni kako bismo poštivali pravo ne samo većine nego i manjine i svih e, u zemlji. Tu postoji određena prijetnja. Mislim da poljski narodi i poljski političari e, razmišljaju o vladavini prava i očekuju od Europske unije da im ukaže na to gdje postoje nedostaci. Sljedeći je na redu zastupnik Maksimilijan Kra. Izvolite. Hvala dame i gospodo uvaženi kolege. Ja sam odvjetnik u Njemačkoj i e, svakako suci e, su, suce imenuje Ministarstvo pravosuđa jer oba vlasti znači da je e, onda sudac mora biti u svakom pojedinačnom slučaju slobodan, ali ne, to ne znači za Boga da suci sami sebe izabiru i utvrđuju ko će biti sudac, kako će ići postupovno pravo i tako dalje. To je prilično poljska e, poljska specijalnost da suci sami izaberu svoje kolege, predsjednike, nasljednike i tako dalje. I jedna je stara praksa koja je sada nadiđena, koja koja zaobilazi trodiobu vlasti. Naime, trodioba vlasti ne znači samo imenovanje i uzdizanje i kontroliranje još samog sebe li se neko propisa. Znači, doista sam sada ovdje iznenađen E, kako se to sada ide ponovno protiv e, trodiobe vlasti time što se poziva na neki stara pravila. To me doista čudi sada. Dobro, nakon e, ovoga što smo imali nekoliko plavih isto vremena a uvijek prilično kasno, ručno, molio bih ipak da koristite elektronički sustav kako bih mogao ipak vidjeti e, koji je bio redoslijed govornika i s druge strane je isto tako znao ko e, želi postaviti pitanje kako bi se eto malo reda uvelo u ovu e, zahuktalu raspravu. Gospođa Višnjevska, izvolite. E, Uvaženi predsjedniče, dame i gospodo. Povjerenica Jurova rekla je da ona potiče poljske vlasti da se e, posavjetuju sa, komisijom gleda e, promjene sustava pravosudnog sustava u Poljskoj. No, želim vam reći da Europska unija nije unija sovjetskih republika. Mi smo unija zemalja koje žele imati zajedničku misiju, no mi smo za, nezavisne, e, zasebne zemlje i zadržavamo naše nadležnosti koje se tiču pravosuđa. Poljska je ponosna, demokratska i slobodna zemlja i doista ne zaslužujemo e, biti, e, ne doslužujemo da se Poljsko dobro ime ovdje okalja u parlamentu. Zašto se ovo događa? Zato što imamo opoziciju kako imamo u Poljskoj koju čiji je cilj okaljati e, ime Poljske u inozemstvu. I ovo je dobar primjer dezinformacije i e, štećenja toj zemlji. Pogledamo ovaj parlament, tu imamo ljude iz različitih zemalja i političkih stranaka ovdje, no e, nijedna opozicijska stranka ne ponaša se tako gadno kao predstavnici tako zvane građanske platforme. Dakle, o čemu se tu zapravo sve radi, dame i e, gospoda? Možete nekako provjeriti situaciju i provjeriti na, e, u kojoj e, mjeri možete pokušati preuzeti e, nadležnosti zemalja članica. Tako da, draga opozicija, kada se vratite u Poljsku, kako ćete objasniti poljskim građanima da želite, da ćete ovo povezati sa navodnim kršenjima vladavine prava. Prihvaćate li plavi karton? Da. Gospođe Lukaševske. Lukaševske. E, stalno pitate za konkretne činjenice, pa molim, evo pokažite mi zakonodavne akte ili e, odredbe E, koju u vašoj takozvanoj reformi pravosuđa bi poboljšale funkcioniranje pravosuđa u Poljskoj kako bi pravosuđe doista moglo poštivati trodiobu vlasti i e, služilo poljskom narodu. Izvolite. Pa ako ste vi ako da znate čitati i razumjeti što čitate, ne biste postavili ovo pitanje, jer uvjeravam vas, svi naši amandmani e, usmjereni su na poboljšanje poljskog pravosuđa. U Poljskoj pravosuđe je često bilo prilično opresivno prema građanima i trebalo ga je promijeniti. Pravda i pravosuđe e, povjerili su dva izbora za redom jer smo mi obećali građanima reformu pravosuđa. Hvala. Dakle, ovdje se ljude proganja zato što e, žele E, uspostaviti vladavinu prava također zato što proganja ih u slobodu tiska, e, pravo na informiranje, e, pripadnike LGBTI zajednice, sve u svemu riječ je o kršenju ljudskih prava, a to se sve događa u jednoj od država Europske unije. Moramo biti zahtjevni, ne samo da vlada Poljske ne ostane nekažnjena, nego također i da ovaj dom odigra svoju ulogu kada je riječ o normalizaciji diskursa, znači mržnje, govora mržnje, ekstremne desnice. To je ono što se ne smije događati događati. Dakle, ono što ovdje radite, a to je normalizirati ekstremnu desnicu, a to je u e, prihvaćanje tih rasističkih politika nešto što iznimno slabi Europu. Dakle, ne mogu ponovno ispisivati, povijest, ne mogu veličati fašističku borbu i to su sve nasjeđe i zapravo politika ove desnice koje nas žele vratiti u onom mračno razdoblje. Vratimo e, duh antifašističke Europe. Hvala. Ja, kolege González Pons. Kolega González Pons. E, doista sam e, duboko dirnut demaršom poljskih sudaca prošle subote. Tražimo od poljske vlade da poštuje poljski ustav koji je europski ustav, da poštuje poljske suce koji su europski suci također, te da poštuje poljski sustav pravosuđa koji pripada europskom sustavu također isto tražimo i od svake zemlje, bilo s istoka, zapada, sjevera ili juga. Mi branimo pravo poljskog naroda na neovisno pravosuđe u koje može vjerovati. Ne napadamo poljsku vladu, nego branimo poljski narod, jer ako moramo odabrati između ove poljske vlade i poljskog naroda, vjerujte mi, znamo na kojoj ćemo strani stajati. I za kraj e, kolege iz ECR-a, doista shvaćate li koliko vaša vlada šteti vašoj zemlji? Kolega Pons, prihvaćate li plavi karton e, gospodina Čeneckio. Gospodin Čenecki, izvolite. Dziękuję bardzo. E, Zahvaljujem. Htio sam reći da poljski građani, koje ste hvala spomenuli šest puta, su nas izabrali na izborima, pa hvala na vaše zabrinutosti oko toga. E, ono što sam htio pitati, naime, govorili ste sada o Europskoj uniji, to je važno i za nas jer smo i mi zemlja članica. Pa kako biste vi komentirali činjenicu da vaša zemlja ima svako pravo to učiniti, ali je odbacila presudu Europskog suda u e, presudi katalonskim zastupnicima. Kolega Pons. Um, Imam dvije riječi, jednu na engleskom i jednu na španjolskom. Na engleskom lažete. I na španjolskom isto. E, Španjolski vrhovni sud prihvatio je presudu Europskog vrhovnog suda, tako da postoji prilična i apsolutna e, razlika. Naime, Vrhovni španjolski sud prihvaća tu presudu i dakle mogu vam reći samo da lažete i da ste lažac. A sada, e, gospođa Katarina Barli, izvolite. Zahvaljujem. Jučer je komisija eh, od Europskog suda eh, za, eh, zatražila jedan važan korak od disciplinske komisije i nadam se također da će komisija stoga djelovati brzo čim je, čim je usvojen novi zakon protiv vladavine prava. To se sada raspravlja u Senatu i zapravo u Senatu je izgubljena većina i ono što se događa, predsjednik e, Senata sada je predmetom kampanje blačenja. Na, za vikend je tisuće pravnika izašlo na cestu, vrlo hrabro i ovdje e, smo vidjeli hrabrost ovih e, pravnika i sudaca i državnih odvjetnika. Nisam zapravo shvatila gospođa Šiler Ovi ljudi koji su došli ovamo, njima ne prijete nikakve konsekvence e, nakon što dođu u Poljsku, nakon što su razgovarali, e, što su razgovarali s nama ovdje. Nadam se da ću vas držati za to za riječ. I brojnim e, sucima koji sada već trpe posljedice, zato na primjer što e, su htjeli primijeniti europsko pravo, nadam se da će se dogoditi isto. Ono što se događa u Poljskoj je napad dramatično i napad je na temeljne Europske unije gdje se e, sucima zabranjuje da primjenjuju Europska prava. kad se govori o komunizmu, zašto ste Stanislava petrovića nominirali za Ustavni sud koji je u komunizmu bio E, e, koji je tada e, progonio oporbu kada je bio državni odvjetnik u komunizmu. Možete mi to odgovoriti? Gospodin Patrik Jaki, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Obzirom da je naš režim toliko loš, obzirom da nema dovoljno potpore, što možemo reći o vašem režimu koji je dobio pola potpore koliko smo mi dobili? A sad se vratimo na posao. Da je doista karakteristično što vi po, nastavljate i stalno govorite potpuno općenito i generalizirano. Niko nije rekao kako je ovo, ovo pitanje sudaca ispolitizirano u Poljskoj. Jer, ako, jer e, tu bi se mogla postaviti još neka druga pitanja, povrnici Jorovi, na primjer, kako se u Češkoj izabiru suci. Ako udemo u specifičnosti i detalje, znali bi i drago mi je što je zastupnica iz Njemačke se javila za riječ. Znate li da u suci u Poljskoj izabiru druge suce, a kako, suci, kako se izabiru suci u Njemačkoj? Nedavno je parlamentarni član Bundestaga postao sudac, a vi imate obraza nama govoriti o politizaciji pravosuđa, vi iz Njemačke, a vi govorite o slobodi govora. Pa govorimo na primjer o francuskim pravnicima i tome kako su oni bili silom e, uklonjeni sa žalbenog suda u Francuskoj. Znate koliko je sve to smiješno. Iz ovog ili onog razloga nekako vam je Poljska kamen spoticanja jer se e, više E, ne drži grčevito njemačkih nogu i vi ne želite prihvatiti niti, i mi ne želimo prihvatiti sve one migrante koje nam želite nagurati, a mi želimo biti suverena zemlja, a vama to očito smeta. Von Seiten der Kommission wird am Ende dann auf die Fragen geantwortet. Jetzt habe Dobro, a sada imam jedno e, pitanje. Plavi karton, prihvaćate li? gospone, e, gospođe Ana Donat. Gospođo Donat, izvolite. Gospođo Donat, možete postaviti pitanje. Zahvaljujem. Gospodine Jaki, znam da ste doista dobri kao i drugi E, mađarski kolege u ovim sitnicama, ali vratimo se na pitanje. Znadete da su danas poljski suci u parlamentu predstavili poljski sustav, pravosudni sustav i elementi toga su protivni europskom pravu, kao što je potvrdio disciplinarni sud Europskog suda. Moje pitanje je koje su javne konzultacije prethodile usvajanju zakona prema sucima? Nije, bilo, nije ih bilo. Vaša vlada E, hoće li ona promijeniti, primijeniti e, presudu Europskog suda ili ćete po uzoru na Mađarsku to ignorirati? Kolega, izvolite odgovoriti. Zahvaljujem. Da, e, vi ste govorili o navodnim kršenjima zakona, ali niste rekli ništa specifično. Dakle, evo, kolega iz Španjolske e, optužio me da lažem. Dakle, ako ćete vi poštivati e, presudu Europskog suda, kada ćete pustiti vaše kolege? Gospodin Leners i Mir, molim. Sljedeći govornik za EPP, gospodin Leners. Zahvaljujem. Ono što se dogodilo u Varšavi bio je povijesni događaj kada su e, e, pravnici izašli na cestu protiv potkopavanja državne, protiv e, potkopavanja pravne države i vidjeli smo koliko je situacija loša u, u i kakvo je stanje ukidanja neovisnosti sudstva u Poljskoj kada se povlače svi neovisni suci E, da, no znamo da je pravda slijepa i da sada pravda i da sada e, moć vlada nad pravdom. A kako ćemo onda u EU surađivati s drugim zemljama i e, međusobno se oslanjati na međusno povjerenje? Zatim, stoga mislim ne bismo smjeli ostaviti suce same na vani na zimi, nego bismo trebali učiniti nešto za njih. Hvala, gospođa Birgit Sipel. Hvala. Demokracija u Poljskoj u opasnosti, no e, parlament je i e, e, dalje e, izdao daljnje e, mjere protiv pravnika e, financijske i druge ako dovedu u pitanje odluku nekog suda ili vijeća. Današnja rasprava Slijedi brojne rasprave posljednjih godina i iskreno osjećam se kao u ovom e, filmu Groundhog e, Day, e, odnosno da, dan svisca, beskonačni dan. Koliko puta će se raditi netransparentna sastušanja koja ne vode nikama i koliko dugo će komisija se se zadovoljiti postupcima protiv e, države zbog e, povrede ugovora ili e, dopisima, nego doista treba učiniti nešto da se obrani pravna, pravna država u Europi prije nego što bude prekasno. Hvala. Gospodin Fitzgerald, izvolite. Gospodin Fitzgerald, bez naših vrijednosti, slobode, govora i e, teh temeljih prava Europska unija ne funkcionira i ne može funkcionirati. One su temelj onoga što nas čini europljanima i temelj našeg rada u Europskom parlamentu i zato i vodimo ovu raspravu jer u Poljskoj su ta načela i principi nažalost sada ugroženi djelovanjem sadašnje vlade. Aktivnosti poduzene da se promijeni situacija pokretanjem postupka iz članka 7. nažalost pokazuje malo napretka. Sada su dvije opcije pred nama i iskreno se nadam da će prvo poljska vlada promijeniti smjer i poduzeti aktivnosti da poštuje e, pravosuđe kao što je pokazano, e, kao što je rekla i komisija u preporugama u prosincu i ja ih doista potičem na to i da prestanu poricati kao što to čine danas. No ako do toga ne dođe, druga opcija mora biti sljedeća Komisija mora krenuti sa postupkom iz članka 7 jer sada više nije e, prikladno bilo kakvo odukovlačenje i e, stojim na strani sudaca diljem Europe koji su e, ustali za vladavinu prava kad su vidjeli nepravdu, a vladavina prava doista jest nešto što vrijedi štititi. Hvala. Kolega Simosević. Hvala. E, Vlada u Poljskoj i dalje potkopava vladavinu prava. U prosincu Donji dom parlamenta usvojio je zakon koji otvara vrata o kažnjavanju sudaca e, koji provode e, presude Europskog suda. Ako se to dogodi, neovisnost pravosuđa bit će nepostojeća. Predsjednik Senata koji je došao raspravljati sa povjerenicom Jourovom optužen je da, da radi protiv interesa Poljske, a javni odvjetnik govorio o tome da bi on mogao biti e, optužen za neko neustavnu djelatnost. Ono što je rizik ovdje nije samo vladavina prava, nego i demokratska prava i slobode. Ovo je situacija protiv koje treba hitno djelovati u ovom parlamentu od strane komisije i vijeća. To je test vjerodostojnosti ove institucije. Zahvaljujem. Gospodin Pospišil. Hvala predsjedatelju, hvala što ste mi dali riječ. Netradicionalno e, reagirat ću na kolegu Jakija koji je spomenuo pravosudni sustav u Češkoj republici. Ja sam bio ministar pravosuđa u Češkoj republici i bio sam zadužen za reformu češkog pravosudnog sustava. Mi smo imali slične probleme sa komunističkim sucima, ali nikada nismo utjecali rješenjima poput e, smanjivanja dobne granice za mirovinu ili nikakve slične promjene nismo unosili iako smo se suočili sa sličnim problemima. Tako da molim vas nemojte umanjivati e, Češku republiku i e, provedite reforme koje su u skladu sa vladavinom prava. Gospođa Jurova je ovdje suočena sa vrlo kompliciranom situacijom. Držim joj palčeve i nadam se da će ona uspjeti nagovoriti poljsku vladu, uvjeriti ih da je moguće provesti postkomunističke reforme, a da se istovremeno poštuje vladavina prava. Mi smo to učinili u Češkoj republici i sada je na vama red da ispunite načela i da poštujete načelo vladavine prava, a da istovremeno imate pravosuđe koje nema komunističke relikte. Hvala lijepo. Kolega Bidron. Ja imam jednu lošu vijest za članove stranke Zakon i pravda. Dok god smo mi živi, bit će i poštenih i slobodnih sudova. Vi možete pokušati što želite kako biste nas ušutkali, ali otvoreno društvo će i dalje silaziti na ulice koliko god je to potrebno kako bi zaštitilo vladavinu pravo i kako bi zaštitilo ustavni poredak u našoj zemlji. Mi ćemo i dalje pokazivati solidarnost ovdje i u Europskom parlamentu zato što ste vi ti, vaša elita je ta koja predstavlja prijetnju vladavini prava u Poljskoj, a to se širi i na Europsku uniju. Tako da vas ovdje upozoravam, ako nastavite tim putem, bit ćete još više izolirani. Približit ćete se Bjelorusiji i Rusiji ako nastavite utjecati sličnim manipulacijama kakve se, kakve se događaju u tim drugim zemljama. Vi govorite o eliti, ali tko je sada elita u toj zemlji? Vi ste nova neokomunistička elita u Poljskoj. Medije držite u svojim rukama, parlament, imate parlament, imate predsjednika, vi ste predstavnici zakona. Nikada nećete razbiti našu solidarnost. Hvala lijepo. Sljedeći govornik je zastupnik Murešan. Hvala lijepo predsjedatelju. Poštovani kolega, ja dolazim iz Rumunjske, a u Rumunjskoj je vlada pokušala oslabiti pravosudni sustav i nagrizati vladavinu prava. I vidjeli smo kako su ljudi izašli na ulice u velikom broju kako bi branili vladavinu prava, kako su izašli sa europskim zastavama u rukama sa očekivanjem da će Europska unija i institucije Europske unije stati uz njih. I što smo učinili? Predsjednik države organizirao je referendum referendume ljudi su jasno i glasno rekli, 85% građana je reklo je da žele imati snažan pravosudni sustav, a, ne, ne, a ne promjene zakonodavnog i pravosudnog sustava preko, preko noći. I upravo zato ovdje iz Europskog parlamenta u Strasburu ja poručujem poljskom narodu mi vas čujemo, uz vas smo, branimo vas, i to isto poručujem sucima u Poljskoj. Naša je dužnost da budemo uz vas, da vas branimo, da branimo evropske vrijednosti na svakom uglu Europe. Svaki napad na nezavisnost pravosudnog sustava, svaki napad na suce je neprihvatljiv i Europski parlament će se snažno boriti protiv toga. Hvala. Hvala lijepo. Gospodine, gospodine Murešan, imate plavi karton, prihvaćate li ga? Gledajte, prihvaćam ga, zato što želim još više govoriti. Frau Thun-Hohenstein. Gospođa Thun-Hohenstein. šanovne kolego, pan e, bardzo... Poštovani kolega, vrlo jasno ste i glasno govorili. Imam jedno pitanje za vas. Željela sam vas pitati kako biste vi nazvali korištenje disciplinarnih postupaka protiv sudaca. Evo daću vam jedan konkretni primjer. Evo jedan od sudaca je ovdje, gospodin Valdemar Žurek, zatim gospodin Markević. On ima čak 55 disciplinskih postupaka zbog primjene presuda suda Europske unije i zbog postavljanja, to jest upućivanja prethodnih pitanja sudu Europske unije. Kako biste vi to nazvali? Hvala lijepo kolegice na ovom pitanju. Kada god političar želi zgrabiti cijelu vlast, to znači da želi neutralizirati oporbu. To znači da će napadati oporbu, nezavisno sudstvo, a mi želimo da suci i želi da suci i državno odvjetništvo bude pod njegovom kontrolom. Uvijek je loš znaka kada vlada ili predsjednik želi ograničiti nezavisnost sudstva. Nikada suci ne bi trebali biti, ne bi trebali biti sluge vladi. Oni bi trebali biti neovisna vlast u državi i to je tako. Hvala lijepo. Prije nego što krenemo na proceduru Catch the Eye, gospodin Arluković, Arluković ima riječ. szanowni państwo, mieliście dzisiaj... Hvala lijepo. Hvala lijepo predsjedatelju. Ovo je bila ilustracija vlade kakvu mi sada imamo u Poljskoj, a također ilustracija glupe propagande koja vlada. Međutim, ovdje se ne radi o Poljskoj, radi se o budućnosti Europe, radi se o budućnosti i sigurnosti naše djece. Ako dopustimo Nezakon, bezakonje da, da, da, da cvjeta i da vlada u bilo kojoj zemlji, mi ćemo biti krivci. Ako suci koji ne žele slušati stranke na vlasti, ako su ti ljudi marginalizirani, mi ćemo biti krivci. Ako dopustimo nevinima da budu kažnjavani, to će biti naša greška. Ako dopustimo ovoj propagandi da, da se još više razmaše, to će biti naš fijasko. Svi su ti ljudi igrači tima gospodina Putina a to nije tim s kojim bismo trebali e, biti e, u partnerstvu. Hvala lijepo, sada prelazimo na proceduru Catch the Eye. Imam nekoliko zastupnika na popisu. Uzet ćemo po jednog zastupnika iz svakog kluba. Počinjemo sa zastupnikom Stehovskim. Predsjedatelju, poštovani kolege, dragi prijatelji. Nitko od vas ne može reći da imam predrasude prema Poljskoj. Ja sam prijatelj Poljske i uvijek ću braniti češko-poljsko prijateljstvo. Ali budimo iskreni, kada sam pročitao nacrt reforme pravosudnog sustava, ja sam se naježio. Neću uspoređivati Poljsku, ne želim osuđivati Poljsku, ali trebali bismo iskoristiti ovu raspravu ne kako bismo se međusobno svađali, već kako bismo sjeli zajedno za stol i započeli razgovor o ovoj reformi. Ne radi se o tome da nekoga treba kritizirati, ali vrlo jasno želimo reći da neki od koraka u vašoj reformi idu predaleko idu predaleko a ondje gdje se nikada nije otišlo u Češkoj republici. Toliko daleko. Zastupnik Habib. Dame i gospodo, Poljska je jedna od najvećih nacija Europe i, u i Evropske unije. Poljska ima jako dugu povijest demokracije. Što više, e, Poljska je prakticirala neku vrstu demokracije prije bilo koje druge moderne nacije u Europskoj uniji. Poljska se 45 godina borila za svoju slobodu protiv SSSR-a. Institucija koja ima svoj politički sud, budući da je e, sud Europske unije sud koji ima 27 politički imenovanih sudaca. Dakle, to nije zapravo institucija, radi se o vrsti vlade kojoj je u potpunosti ne izabrana. Dakle, nije na toj instituciji da, da stranku Zakon i pravda dovodi u pitanje proziva koja je dva puta bila e, izabrana u Poljskoj temeljem svojih obećanja o reformi pravosudnog sustava. Stranci Zakon i pravda želim reći da, da ne bi smjeli trpjeti to te da će naći svoje prijatelje u Ujedinjenoj kraljevini koji će im dati podršku. Hvala, lijepo. zastupnica Kempa ima riječ. Dziękuję Hvala predsjedatelju. Poštovani gospodine Bedron, Čini se da ste vi sada bliže Bjelorusiji i Rusiji jer oni koji vas podržavaju su izravni potomci tih ljudi. Drugo što vam želim reći, tko je među vama pročitao barem jedan nacrt zakona koji se odnosi na reformu pravosuđa? Poštovana povjerenica Jurova, vi uporno govorite kako treba slušati suce, ali kada ćete vi doći u Poljsku i razgovarati sa tisućama žrtava našeg pravosudnog sustava? Radi se doslovce o tisućama ljudi. Jedan je čovjek ubijen zbog toga što je blatom gađao nekoga i znate li što se tom čovjeku dogodilo? Osuđen je zato što je navodno želio nekoga ubiti. Moj ured je zapaljen i taj i počinitelj tog paleža se slobodno šeta e, ulicama našeg grada. Kada ćete dakle doći u Poljsku i razgovarati sa žrtvama našeg pravosudnog sustava? Evo, to sam vam e, željela reći. Hvala lijepo. Kolegu ne vidim, time smo završili ovu raspravu i mogu dati sada riječ e, e, e, predstavnicima komisije, predsjednik komisije gospodin Reinders. Hvala predsjedatelju. Želio bih se osvrnuti na neke od tema koja su spomenute u ovoj raspravi, barem što se tiče vladavine prava u Poljskoj. Želio bih se vratiti na jučerašnju odluku kolegija povjerenika Naime, zahtijevaju od Poljske da donese privremene mjere u okviru postupka koji se vodi na sudu kako bi se suspendirala stegovni postupak. Dakle, unatoč prethodnom, unatoč preliminarnoj presudi Suda Europske unije, dakle, suci redovnih sudova će i dalje dakle redovni suci koji primjenjuju odluke Europskog suda, presude Europskog suda biti će podlijegat će e, disciplinskim stegovnim postupcima. E, dakle, ja sam se ja sam već u prosincu zahtijevao da se situacija pomno prati, e, te da se prati što se događa sa mjerama privremene pravne zaštite. E, te mjere su hitne i te mjere su nužne. Što se pak tiče novog nacrta zakona, u zakonodavnom postupku u Poljskoj Venecijanska komisija će izdati mišljenje, objaviti mišljenje o tome. Jako je važno da preporuke Venecijanske komisije budu u potpunosti primijenjene i potpunosti uključene u zakonodavni postupak. Komisija je pozvala poljske vlasti ne da ne nastavljaju postupak donošenja novih zakonodavnih akata prije nego što provedu sve nužne konzultacije. Mišljenje Venecijanske komisije će također biti element koji će biti uzet u obzir u procjeni komisije. Ja sam također opet čuo pozive da se donese mehanizam za vladavinu prava. Ja vas uvjeravam da će komisija raditi na sveobuhvatnom mehanizmu vladavine prava. To će biti evropski mehanizam i prioritet za Europsku komisiju. On će obuhvatiti sve države članice i pružiti sintezu razvoja vezano za različite komponente vladavine prava, uključujući, na primjer, sustavne probleme vezane za izborne zakone, zatim nedostatak pravne pravosudne zaštite od strane neovisnih i nepristranih sudova, zatim sposobnost borbe protiv korupcije i također to su i pitanje odnose sa medijima. Sve će nam to omogućiti da identificiramo i da spriječimo buduće, u ranoj fazi buduće probleme vezane za vladavinu zakona. Dakle, svaki pravosudni sustav je jasno različit i uvijek ih se mora razmatrati na sveobuhvatan način. Ne može se izdvojiti samo jedna odredba koja se odnosi na neku državu članicu i onda to uspoređivati sa odredbama koje dolaze iz neke druge države članice. Uvijek treba razmatrati kontekst pravnog sustava. i naravno treba voditi računa o sustavu kontrole u tim konkretnim državama članicama. Način na koji je organizirano pravosuđe u državama članicama naravno potpada pod nadležnost država članica, ali činjenica jest da u da u obnašanju svoje nadležnosti države članice moraju voditi računa o načelima vladavine, o načelu vladavine prava koje je ključno u Europskoj uniji. Načelo vladavine prava ne, se ne smije kompromitirati i mi moramo osigurati da se to načelo poštuje i primjenjuje svugdje. I zaključno, gospodine predsjedatelju, komisija će nastaviti pratiti situaciju u Poljskoj. I mi smo spremni upustiti se u konstruktivan dijalog sa poljskim vlastima. Pokretanje postupka zbog kršenja prava Unije ne znači da je dijalog isključen. Ja ću biti u Zagrebu na neformalnom sastanku ministara pravosuđa i unutarnjih poslova 23. i 24. siječnja i ja pozivam poljskog ministra pravosuđa, gospodina zbigniewa Robova, da iskoristi tu priliku i da se upusti u jedan konstruktivan dijalog sa nama. Hvala lijepo. Zahvaljujem eh, povjereniče. A sada sa napetošću očekujemo odgovore vijeća. Gospođo Brnjac, izvolite. Hvala predsjedatelju. Još jedan put vas želim uvjeriti da predsjedništvo i da vijeće pridaju veliku važnost ovoj temi. Mi vjerujemo da samo zajednički napor institucija Europske unije i država članica da će samo to omogućiti Europskoj uniji da vladavina prava ostane kameni temeljac našeg zajedničkog projekta. Kao što smo rekli, Vijeće za opće poslove razmatralo je situaciju u Poljskoj u posljednje dvije godine i naše predsjedništvo će osigurati da se nastavi raditi na tom pitanju. Što se